So, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte noch die Plätze einzunehmen. kolege kolegice, molim vas da zauzmete vaše mjesta. Molim vas da uzmite vaše mjesto. Und es geht jetzt weiter in den elektronischen Nastavljamo s elektroničkim glasovanjima i to sa točkom dnevnog reda broj 10 i dopunom direktive o kakvoći goriva i direktivi o obnovljivim izborima energije. Dakle, neizravna promjena u korištenju zemljišta. Zatim ćemo glasovati o točki dnevnog reda broj 11. Izmjene i dopune direktive o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš. To su dva velika bloka o kojima moramo glasovati, tako da ćemo morati biti disciplinirani. Sve kolege još nisu doduše tu, no ja bih vas još jednom zamolio Imate li svi sa sobom vaše glasačke kartice? Jer bez glasačkih kartica nećemo moći raditi danas. Ne mogu napraviti jednu iznimku. I sada bih predložio da započnemo. Prvo je izvješće gospođe Corinne Lepage. Jesu li svi spremni? Onda možemo započeti. Amandman 226, ko je za? Tko protiv? Suzdržani? Odbijeno. Plan 17. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijeno. Pročišćeni je amandman 9. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani je Zatim nastavljamo sa osamnaest, Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani nije jasno. Provjerit ćemo elektroničkim glasovanjem. Osamnaest, Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. 29 glasa za, 19 protiv, usvojeno je. 19. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvojeno. 227. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvojeno. 228. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvojeno. Tran 18. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvojeno. Pročišen je amandman četiri, Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvojeno. Pročišen je amandman jedan, Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvojeno. Zatim idemo dalje na kompromisni amandman tri, Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvojeno. 245. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbijeno. Pročišan je amandman 8. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvojeno. Zatim prelazimo na 248. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 21. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Pročišćen amandman sedam. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Nije jasno provjerićemo elektroničkim glasovanjem. Pročišćen amandman sedam. Elektronička provjera. Liberali imaju jedan glas previše. Sada je broj glasova u redu. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Dvjesto pedeset sedam amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 259, 260 i Agri 20 su identični amandmani, zajedno glasujemo njima. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Elektronička provjera ove skupine amandmana. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. ITRE 23. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. ITRE 23. Elektronička provjera se zahtijeva. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. ITRE 24. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 262. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Zatim prelazimo na IT 25. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. IT 25. Elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Inta 13. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Inta 14. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Ali provjerit ćemo još jednom, nisam siguran. Inter 14, elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Inter 15. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Inter 16. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo INTA 16 elektroničkim glasovanjem. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Zatim prelazimo na 264. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 265. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Također se usvaja. 266. Tko je za? Traži se provjera amandmana 265. Elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 266. Tko je za? protiv, suzdržani usvojeno. Zatim prelazimo na 268. i 918. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Zatim nam slijedi 27. amandman. 27. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani Pretpostavljam da je usvojeno, ali provjerit ćemo elektroničkim glasovanjem 27. amandman. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvojeno je s jasnom razlikom. 273. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijeno. Tran 21. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. 284, 285 te Agri 22. Tko je za? Tko je protiv? Sudržanje odbijeno. 29. amendman. Tko je za? Tko je protiv? Sudržanje usvaja se. 30. Tko je za? Protiv? Sudržani usvaja se. Provjerit ćemo 30. amandman koji je uložen od strane izvjestitelja elektronička provjera. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Bilo je jasno. Zatim prelazimo na 284., 285. i 286. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo ovu skupinu amandmana elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbijeno. Zatim prelazimo na 287. amandman te dvadeset 24. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 288. Tran 23. Tko je za? Tko je protiv? pučani nisu sudjelovali u glasovanju. Zašto? Provjerit ćemo. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 291. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 293. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 294. te Agri 25. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Zatim 296, 296. amandman. Tko je za? 296. 296. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Agri 26 odpada, stoga prelazimo na 300. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 304. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Zatim prelazimo na pročišćenje amandman broj šest, Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Pročišćenje amandman broj šest. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 308. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 310. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 309 i ITRE 29. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 33. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. 34. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. 35. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. 36. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. 37. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. 38. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. 39. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 312 i Agri 30. Tko za? Tko protiv? Suzdržani odbija se. 313, Tran 27. Tko za? Tko protiv? Suzdržani nije jasno. Provjerit ćemo. Elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 315. Agri 31. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 317. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 318. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Zatim prelazimo na Agri 33, 32, tko za, protiv suženi odbija se. 353, tko za, odbija se. Inta 19, tko za, protiv suženi odbija se. Tran 30, tko za, tko je protiv, Suženi odbija se. 920, tko za, protiv, suzdržani. Nije jasno, provjerit ćemo. 9.20 elektroničko glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 340. Tko je za? Ne, prvo pročišen je amandman broj 5. Tko je za? Tko protiv? Suzdržani usvaja se. 340. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Pročišćeni amandman broj 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Zatim prelazimo na amandman iz odbora Agri. Radi se o Agri 40. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Agri 41. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 403. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 404. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. 44. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Četrdeset šest. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Nije jasno, provjerit ćemo 46. amandman elektroničkog glasovanja. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Dann weiter mit 47. 47 dafür. 47. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Provjerit ćemo 47. elektroničkim glasovanjem. Jesu li svi glasovali? Socijalisti i demokrati imaju jedan član previše u glasovanju. Sada je u redu. Glasovanje je završeno. Usvaja se. I 34. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 405. Agri 43. Zajedno glasamo. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 406. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. 48. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. 407. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Inta 23. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. 409. Inta 23. Zahtjeva se provjera. A ne. Radilo se o zabuni. redu, zahtjeva se provjera. Inta 23. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 409. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 49. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 410 te 924. O tome ne glasujemo, nego prelazimo na 418. 419. amandman te Agri 45. Tko je za? Tko je protiv? Suđani odbija se. Provjera se traži. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 424. Tko je za? Tko je protiv? Ponovit ću. 424. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Provjerit ćemo. Jesu li svi glasovali? Radi se o 424. amandmanu. 424. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. I tre 25, 35, pardon, ko je za? Protiv služeni odbija se. I tre 35. Elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. I 36. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 421. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Pročišćen je amandman 10. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 422. amendman. Tko je za? Tko je protiv? Služani odbija se. 425, tran 37 te agri 46. Tko je za? Tko je protiv? Služani odbija se. Agri 47. Tko je za? Tko je protiv? Služani odbija se. 427. Inta 27. Tko je za? Tko je protiv? Sudržani? Usvaja se. 428. Tko je za? Tko je protiv? Sudržani, Usvaja se. Inta 28. Tko je za? Tko je protiv? Sudržani, Odbija se. Inta 29. Tko je za? Tko je protiv? Sudržani? Usvaja se. 9.27. Tko je za? Tko je protiv? Suženi. Usvaja se. Inta 30. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. 430. amendman, Tko je za? Tko je protiv? Služeni, Odbija se. 431. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. 432. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani? Odbija se. Inta 31. Tko za? Tko protiv? Suzdržani? Usvaja se. 434. te 928. Tko za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjerit ćemo 434. amandman te 928 na zahtjev zastupnika. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Prelazimo na 56. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Sadržani. Usvaja se. 439. Te Ageri 49. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. 57. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 58. Provjerit ćemo 57. amandman elektroničkim glasovanjem. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 58. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 59 tko je za? Tko je protiv? Elektroničko glasovanje o 59. amandmanu. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 446. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, odbija se. 60. 60. odpada, zatim prelazimo na 447. 448. amandman te Agri 51. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 449. te Tran 38. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 451. te Agri 52. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Provjerit ćemo 451. amandman te Agri 52 elektroničkim glasovanjem. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. Tran 40, tko je za? Tran 40, dafür? Tran 40, tko je za? Tko je protiv? Služani odbija se. 457. amandman, tko je za? Tko je protiv? Služani usvaja se. Tran 41. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. Kompromisni amandman 11. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Zatim skačemo na 480. amandman. Tko je za? Tko protiv? Suzdržani? Nije jasno. Provjerit ćemo elektroničkim glasovanjem 480 amandman. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 481. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Agri 57. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 482. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Prelazimo na aneks 484. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 488, 489, te Agri 58. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 490. Tko je za? Tko je protiv? Sužani odbija se. 492. Tko je za? Tko je protiv? Sužani odbija se. pet 65. tri. Tko je za? Tko je protiv? Sužani usvaja se. Možemo to provjeriti na vaš zahtjev, kolegice. Otvaram glasovanje. 65, 493. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 66. te 491. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Nije jasno, provjerit ćemo također elektroničkim glasovanjem. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. 37 glasa za, 32 glasa protiv, usvaja se. Zatim prelazimo na 496. Tko je za? Tko je protiv? Služani odbija se. Provjerit ćemo 496. amandman na zahtjev zastupnika. Jesu li svi glasovali? Glasovanje završeno. Odbija se. Šedeset sedam te devet trideset. Tko za? Sedam kolega za koliko vidim. Tko je protiv? Služeno odbija se. 499. Tko je za? Tko je protiv? Služeni odbija se. Zatim prelazimo na... Traži se provjera. 499. amandmana. Provjerit ćemo. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvojeno je. Usvaja se. Ali to nije bilo razazljivo da odavde gdje ja sjedim, jer se samo malo kolega samo malo kolega sudjeluje na glasovanju. Možda bi trebali poslužiti kavu, tako da dobijemo malo energije. 503, 504, 505, ITRE 43, te AGRI 60. Tko je za? Tko je protiv? Služani, odbija se. 506. Tko je za? Tko je protiv? Služani, odbija se. 507. Te regi 17. Tko je za? Tko je protiv? Sužani odbija se. 508. Tko je za? Tko je protiv? Sužani odbija se. 509. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Provjerit ćemo to elektroničkim glasovanjem. Jesu li se glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 70 te 510 amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. Provjerit ćemo to za svaki slučaj. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 71. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Možda bi trebali pozvati da nam posluže kavu, ako je netko toliko ljubazan da sada raspitati. 515. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Daže se provjera 515. amandmana. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 517. odpada. Prelazimo na 72. 9. 32. te INTA 33. Tko je za? Tko je protiv? Služani. Odbija se. 518. Tko je za? Tko je protiv? Služani. Usvaja se. Wir machen jetzt weiter mit in Nastavit ćemo sa INTA 1. Jesu li se svi snašli na popisu? Glasujemo o INTA 1. Na meni je to, kod mene je to stano 40. Da, radi se o citatima. Tko je za? Tko je protiv? Služani odbija se. Tran 1. Tko je za? Tko je protiv? sužani. Usvaja se. 80 ko je za. Ko je protiv? Odbija se. 82. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. 83. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. Agri 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Agri 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 8.5. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 8.4. Zapravo 86. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani nije jasno, provjerit ćemo 86. amandmana elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. <clears throat> Usvaja se. 8.7 te Agri 3. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 8.8. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 90. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 9.1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 9.2 i 3.2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 9.4. Provjerit ćemo 92. amandman i 3.2. elektroničkim glasovanjem. Haben alle abgestimmt? Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 94. Tko je za? Tko je protiv? Služeni. Odbija se. 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Agri 4 odpada. Zatim prelazimo na 93. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Služani usvaja se. 96. Tko je za? Tko je protiv? Služani odbija se. 95. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Regi 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 9.8. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. devet devet Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Nije jasno. Elektronički ćemo glasovati o manu 99. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Ipak je bilo jasno, ali nisu svi sudjelovali u glasovanju. IT3. Protiv? Sužani odbija se. 100, 101, 102, 103, 104 te Agri 7. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Nije jasno. Za svaki slučaj ćemo elektronički glasovati. Otvaram glasovanje. Haben alle abgestimmt? Ab Jesmo svi glasovali, glasovanje je završeno. Odbija se. 108. Moram malo počekati. 108. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvojeno. 9-4. Tko je za? Tko je protiv? Služani usvaja se. Tran 3. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 105. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 111. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 112. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 114. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Regi 2, tko je za? Tko je protiv? Sužani odbija se. 116, tko je za? Tko je protiv? odbija se. DV5, tko je za? Tko je protiv? Sužani usvaja se. Zatim prelazimo na Julie Gerling 136. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 138. 138. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Inta 3. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. Provjerit ćemo INTA 3 za svaki slučaj elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvojeno je. DB8. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. 146. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Regi 5. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Nije jasno. Provjerit ćemo elektroničkim glasovanjem o Regi 5. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. Inta 4. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. Regi 6. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Inta 5. Trans 7. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Nije jasno, provjerit ćemo elektroničkim glasovanjem. Inta 5 Tetran 7. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbijeno je. Prelazimo na amandman 177. 177. od gospođe Vils. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Premalo kolega je sudjelovao u glasovanju. Provjerit ćemo elektroničkim glasovanjem. 177. amandman. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 90 odpada. Prelazimo toga, samo malo, na 9.11. Tko je za? Tko je protiv? Služeni, usvojeno. Zatim imamo 186. amandman od gospođe Vils. Ko je za? protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjerit ćemo 186. amandmane elektroničkom glasovanjem. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 187. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Služani. Usvaja se. 12. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani nije jasno. Također ćemo provjeriti elektroničkom glasovanjem. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 13. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. Ali provjerit ćemo, premalo kolega sudjeluju u glasovanju. 13. amandman elektronskim glasovanjem. Glasovanje je završeno. Usvaja se. Zatim prelazimo na Žil Parnjo, 185. amandman, i 315 i Tran 12. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, odbija se. 202. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Nije jasno, provjerit ćemo elektroničkim glasovanjem o 202. amandmanu. Elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 203. Od Jotov. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 204. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Tran Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 9.13. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 9.14. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Nije jasno, provjerit ćemo 9.14 elektroničkim glasovanjem. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 206. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 207 i 208. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. I 318. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 209. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Zatim nam slijedi na zadnjoj strani Rig 11. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. IT 21. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 224. Tko je za? Tko je protiv? Suženi odbija se. 225. Tko je za? Tko je protiv? Suženi odbija se. Regi 12. Tko je za? Tko je protiv? Suženi odbija se. Sada prelazimo na prvo završeno elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. 43 za, 26 protiv, 1 glas uzdržan. Prelazimo na drugo završeno elektroničko glasovanje. Odvajam glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. 43 za, 26 protiv, 1 glas suzdržan. Čestitam, gospođe izvjestiteljice. Predam joj sada riječ, izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. Htjela bih se zahvaliti našim kolegama ovom kompromisnom duhu i potrazi za zajedničkim rješenjima koje nas je pratio diljem cijelog rada i kroz sve amandmane. Iako Nažalost, nisu svi glasovali za ovo izvješće, a prije svega želim zahvaliti posebice timu iz kluba zastupnika liberala koji su naporno radili o ovom tekstu. Sada ćemo i dalje nastaviti raditi u duhu kompromisa kako bismo se pripremili za plenarnu sjednicu. U svakom slučaju hvala svima. Hvala vam još jednom od mene, sve čestitke, te također čestitam i vašem timu, vašim suradnicima, gospodinu iz tajništva i općenito svima iz tajništva koji su dugo radili na glasačkim listama i isto tako na kompromisima. Jetzt geht's weiter mit dem Bericht des Sada slijedi izvješće gospodina Andreja Zanonija. Svi su srdečno pozvani da i dalje sudjeluju na glasovanju. A sve druge bih sam molio da se primire jer će inače biti jako teško glasovati. Gut, fangen an. Kompromiss Počinjemo kompromis 3. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 111 i 112 za. Protiv. Suzdržani. Usvoja se. Provjerit ćemo 111, 112 zajedno elektroničkim putem. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. 34 za, 32 protiv. Dakle, usvojeno. 113 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 114 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 115 za, protiv, Suženi? Odbijeno. 116 za. Protiv. Provjerit ćemo elektroničkim putem, nije jasno. 116 elektroničkim putem. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 117 za. Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 118. Za? Protiv? Suzdržani? Usvoje se. 119. Za? Protiv? Suzdržani? Usvoje se. Provjerit ćemo 119. amandman elektroničkim putem. Elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 120 za. Protiv. Suzdržani. Nije jasno. Glasujemo elektroničkim putem. 119. Pardon, 120. Amandman. Elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Znači, da je usvojeno. Jednoglasni smo skoro. Pročišćeni šest. Za. Protiv. Elektronička provjera čini se da su samo zeleni sudjelovali. Molim vas da glasujete jer ne mogu prebrojiti. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvojeno. Da, ali sudjelujte, ne? 121 za, protiv. Ponovit ćemo elektronički. Moramo to izrati do kraja. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 122 za, protiv, suzdržani, Osvaja se. 123 eh, za, protiv, suzdržani, usvojeno. 124, 125 i 523 za, protiv, Suzdržani nije jasno. Glasujemo elektroničkim putem. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 126 za. Protiv. Suzdržani usvojeno. Pet i 22 za. Protiv. Suzdržani usvojeno. 35 5 za. Protiv. Provjera. 35. 5. Jesu li svi glasali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 5.21 za. Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Pročišćeni Amadman 4. Za. Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 135. Za. Protiv? Odbija se. 16. Za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 136. Glasovanje po dijelovima. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani? Usvaja se. Pročišćeni amandman 5 za. Protiv. Suzdržani? Usvaja se. 158 za, protiv, suzdržani usva se. Sto osamdeset devet za, protiv, suzdržani, nije jasno, glasujemo elektroničkim putem. 189 elektroničkim putem. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Pročišćeni amandman 7. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Provjera na zahtjev. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 199 za. Protiv. nije. Usvaja se. 8. osam 199 i provjera elektroničkim putem. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Idemo dalje. Sa amandmanom 222, drugi dio. 222, drugi dio. 222, drugi dio, članak 1, točka 4. Kod mene je to stranica 11. 222. amandman. Još jednom 222. Ispričavam se, 220. Drugi dio. Dafür? Za. Protiv? Znači ne se da smo jedinstveni. Idemo dalje. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Pročišćeni amandman 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tran 13. Tran 13. Kod mene je to stranica 20. Tran 13 za. Protiv. Suzdržani? Ipak elektronička provjera. Tran 13. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. usvojeno s jasnom većinom. 333 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 334 za. Protiv. Suzdržani. Nije jasno. Provjerit ćemo 334. amandman elektroničkim glasovanjem. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 335 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 34 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 336 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 337 za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 339 za. Protiv? Suzdržani? Nije jasno. Glasujemo elektroničkim putem. 339. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 338 za. Protiv? Odbija se. 340 za. Protiv? Usvaja se. 341 za. Protiv? Odbija se. 342 za. Protiv? Odbija se. 343 za. Protiv? Odbija se.

347 i 543 elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvojeno jasnom većinom. 348 za. Protiv. Suzdržani. Provjera. 348 provjera elektroničkim putem. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 5.42 i 44. Glasovanje je završeno. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Tran 14. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 349 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera. 349 na zahtjev. 349 je amandman provjera. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 350. otpada. Pročišćen je amandman 10. Za.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 412 za, protiv, suzdržani usvaja se. 413 za, protiv, suzdržani elektronička provjera. 413 elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Idemo dalje. 421, 422, 423. Sljedeća stranica kod mene. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Tran 19, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5 i 50, za. Protiv. Suzdržani. Nije jasno. Provjera 5.50 elektroničkim putem. Jesu li si glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 45 za. Protiv. suzdržani usvaja se. 46 za protiv, suzdržani, usvaja se. 424 za, protiv, suzdržani, nije jasno. Provjera 424 elektroničkim putem. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 425 za, protiv, suzdržani, odbija se. 426 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 427, 552 za, protiv, suzdržani, odbija se. 428 za, protiv, suzdržani, odbija se. 429 za, protiv, Protiv? Suzdržani? Odbija se. 430 za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 431 za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 432 za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 433 za. Protiv? Odbija se. 434 i 435 za, protiv, suzdržani, odbija se. 436, 37, 38, 39, 45 i 53 za. Protiv. Suzdržani odbija se. Tran 20 za. Protiv. Suzdržani odbija se.

Protiv. Suzdržani odbija se. 47 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 443 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 444 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 445 za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 454 za. Protiv? Suzdržani? Nije jasno. Provjerit ćemo 454 elektroničkim putem. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Idemo dalje sa aneksima. 49 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo ipak. Provjera. 49. aneks, jer nije bilo jasno. Elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 5.54 za. Protiv. Premalo kolega je glasovalo. 5.54 elektronička provjera. Otvoran glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno jasnom većinom. 456 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 457 za. Protiv. Suzdržani. Četiristo pedeset sedam elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Kako trebaju? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Hvala vam lijepa. 50. Izvjestitelj. U tri dijela. Glasovanje po dijelovima, u tri dijela. Prvi dio. Otvoram glasovanje za. Elektronički ćemo odmah. Znači, prvi dio elektroničkim putem. Jesu li svi glasovali. Glasovanje je završeno. Usvaja se. Drugi dio. Također elektroničkim putem. Otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Također usvojeno. Idemo na treći dio. Također elektroničkim putem otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Također usvojeno. Idemo dalje. 465 za Protiv. Suzdržani usvaja se. 466 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 467 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 51 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 468 za protiv, suzdržani, usvaja se. 469 za, provjera na zahtjev, 460 i 468. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 469 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatražena je provjera za 469. amandman. Otvaram glasovanje. Provjera. 469. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se sa vrlo malom većinom. Idemo na kompromis 11. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Pročišćeni amandman 12. Za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na 553. Za, protiv, suzdržani, odbija se. E, pardon, 543, 544 e, za, protiv, Usvaja se. 544 i traži se provjera. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvojeno je sa većinom. Pročišćen je amandman 13. Za, protiv, sučanani, usvaja se.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 nije jasno, provjerit ćemo 62 u elektroničkim putem. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno jasnom većinom. 5 i 2 za. Protiv suzdržani usvaja se. 65 za. Protiv suzdržani usvaja se. 66 za. Protiv? Suzdržani? Usvojeno? Dobro. Idemo dalje na 67 za, protiv, suzdržani nije jasno. 67 elektronička provjera, otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. usvojeno je jasno većinom. Otpada 5 i 4, idemo na 5 i 5, za, 5 i 5, za, protiv. Suzdržani usvaja se. 68 i 69 identični, za, protiv. Suzdržani usvaja se. 5 i 6 za, protiv. Suzdržani usvaja se. 5 i 7 za, protiv Protiv? Suzdržani? Usvaja se? Ne, nisam siguran. 5 i 7. Elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Glasovanje je završeno. Usvaja se. 5 i 8. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 70 za protiv, suzdržani, odbija se. 59, i za, protiv, suzdržani, odbija se. 71 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 72 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 73 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 74 za, protiv, suzdržani, odbija se. 76 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 77 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 78 za, protiv, suzdržani, elektroničkim putem ćemo ponoviti. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 79 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Pročišćeni 1. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 82 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 2 za. Protiv protiv, suzdržani, usvaja se. 83 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 84 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 511 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 85 za, protiv, Protiv? Suzdržani? Elektronička provjera. 85. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Idemo dalje. Pročišćeni amandman 2 za, protiv, sučani usvaja se. 90 za, protiv, suzdržani odbija se. 88 za, protiv, suzdržani nije jasno. 88 elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Završeno je. Odbija se. 89 za. Protiv. Sudržani. Odbija se. 3 za. Protiv. Sudržani. Usvaja se. 5 i 13 za. Protiv. Suzdržani? Elektroničko glasovanje 5.13. Elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. Idemo na 5. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 5.14. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 6. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 5.15. Ne, za to nećemo glasovati. Kažu mi, tran 1, za, protiv, suzdržani, odbija se. 91 za, protiv, suzdržani, odbija se. 7, a, provjera, broj 91, elektroničkim putem, na zahtjev. Jesu li svi kolege glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Sedam. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 92 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Tran 3 za. Protiv. Suzdržani. Nije jasno. Glasujemo elektroničkim putem. Tran 3 Jesu li se glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Idemo dalje sa osam. Glasovanje po dijelovima u dva dijela. Prvi dio za, protiv, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Evo, samo malo strpljenja, moramo se provjeriti tako da ni u čemu ne pogriješimo. Tako da možemo ići mirne duše na ljetnu pauzu. Ehm, no problem. Hmm? Idemo dalje glasovati. Prelazimo na posljednju stranicu. Tran 4 za. Protiv. Suzdržani nije jasno. Elektronička provjera Tran 4. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Idemo dalje na 10 i 11 za protiv, suzdržani, usvaja se. 5 i 17 za, protiv, suzdržani, elektronička provjera. pet i 17 elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. Idemo na završno glasovanje. Na, za prvi. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Drugo elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Netko je za. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Također usvojeno velikom većinom. Dakle, želim čestitati gospodinu Zanoniju, izvjestitelju. Hvala gospodine predsjedavajući. Želim također zahvaliti i kolegama i izvjestiteljima u Sjeni i također tajništu Envija i liberalima i svima koji su sudjelovali u izradi ovog izvješća. Mislim da smo također iznašli i dobre kompromise i sporazume, međutim mislim da nema uvjeta za primjenu postupka iz članka 70. tako da ćemo ići onda na plenarno zasjedanje. Hvala. Damit eh, U redu, onda je jasno. Nećemo glasovati o dodjeljivanju mandata, no ipak vam želim čestitati. Čestitam vam i stoga idemo s ovim izvješćem na plenarnu sjednicu. Sve čestitke, hvala tajništvu odbora i na njihovom radu. Danas popodne se još vidimo kada nam pristigne ministar zdravstva. Za one rijetke koji neće doći danas popodne na sastanak, želim ugodne ljetne praznike, da se napune baterije, da se obnovi energija te da svi zdravo, zdravi dođete natrag. Uživajte u ljetu. U 11 sati i 30 minuta imamo sastanak koordinatora, 11.30.